Chers collègues, merci de gagner votre place. Nous ouvrons... Dobar dan. Molim vas da zauzmete sva mjesta. Otvaram ovaj drugi sastanak, zajednički sastanak naših odbora o proračunskom kapacitetu europodručja. vaš Berez je su zajedno sa Reimerom brdom Pervanš Berens će uskoro doći. A sada započinjemo s radovima. Zahvalit ću našim izvjestiteljima koji su predstavili drugi radni dokument i koji će idući tjedan predstaviti prijedlog e, izvješća. Saslušat ćemo ih a nakon toga ćemo imati prvi krug, imat ćemo izvjestitelje u sjeni odbora Kont i Bađ. Odbora kon. Izvolite gospodine Böge. Hvala. Hvala predsjedavajuća. E, mi smo držali saslušanje i nakon toga smo pripremili drugi radni dokument na osnovi prezentacija koje smo imali tijekom saslušanja i na temelju izlaganja izvjestitelja u sjeni političkih klubova. Htio sam još jednom podcrtati načelo ovoga tjedna je Mario Monti dao intervju i citirat ću sada, rekao je Monti se boji da kombinacija korupcije u politici i strukturalne praznine u arhitekturi u Briselu i vanjske krize, sve to bi moglo dovesti do pada, odnosno kolapsa Europske unije. Mario Monti nikad prije nije govorio na ovako drastičan način i mislim da je u pravu. Ono što nas veže uz načela i vrijednosti je nešto što je još uvijek vrlo jako u odnosu na ugovor koji je tek odobren. E, poštivamo li mi načela ugovora ili je zapadni svijet sakrenuo prema populizmu ili nacionalpopulizmu? Je li to nešto što bi nas trebalo zabrinuti? Je li to zabrinjavajući trend? To je vezano uz temu koju danas obrađujemo, a to je proračunski kapacitet europodručja. U klimu, klimi kao što je ova, što se može učiniti? Možemo reći da mi imamo političku klimu koja se sada razvija i mnogi građani se boje zbog e, vlastite osobne situacije. I oni Europi pripisuju sve rizike vezane s globalizaciju, gledaju na Europu kao na prijetnju u sklopu globalizacije, a ne kao odgovor na taj problem. Što ćemo sada učiniti? Hoćemo li e, sjediti prekrštenih ruku ili ćemo sukati rukave i pokušati naći rješenja kojima ćemo riješiti naše poteškoće i kojima ćemo stabilizirati Europu za građane i za sve nas. To je pitanje koje se trebamo postaviti, koju ćemo strategiju sada slijediti. Svakako je u redu reći da moramo nastaviti E, stupnjevito, korak po korak, kako bismo došli do krajnjeg cilja. Pitanje je, međutim, imamo li dovoljno vremena kako bismo nastavili korak po korak i to malim koracima? Ja sam u svojoj političkoj karijeri vrlo rijetko vidio takvu velik, tako veliku krizu i toliko kriza jedno za drugom kao što smo sada vidjeli. ako ne budemo ništa poduzeli u roku od nekoliko godina, naći ćemo se u teškoj situaciji u kojoj ćemo možda morati sve okrenuti na glavačke. Evo, to sam htio reći na samom početku. Mada znam da mi moramo sada zajedno surađivati, zajedno porazmisliti o svemu i možda zbog toga ćemo naići na neke neprijatelje u državama članicama. Ipak moramo nastaviti na našem putu. U drugom radnom dokumentu E, mi imamo nekoliko pitanja i odgovore. E, molim izvjestitelju Sijeni da to spomenu svojim izlaganjima. Prvo pitanje, zašto fiskalni kapacitet, odnosno proračunski kapacitet za europodručje? Ne bismo trebali govoriti najprije o proračunskom kapacitetu. Najprije bismo se pitati koji su instrumenti koje imamo na raspolaganju u sklopu proračuna, kohezijski fond, strukturalni fondovi, ruralni razvoj. Sa funkcionalnog stajališta je li ova struktura dovoljna ili možemo još nešto više učiniti kako bismo potaknuli održivi razvoj i kako bismo sve to povezali uz specifične zahtjeve za države kako bismo imali bolju efikasnost. To je prvi korak kako bi sljedeći koraci bili prihvatljivi. Proračunski kapacitet je pitanje koje trebamo razjasniti. Već se slažemo sa prvažberes oko jednoga. Jedinstveno tržište ima jednu valutu, to je euro. Sve ostalo predstavlja iznimku, a države koje e, imaju iznimku u buduće bi e, trebale se pridružiti ekonomskoj monetarnoj uniji. Imamo zajedničke interese koje bi dugoročno trebali e, biti obuhvaćeni ugovorom. To nas povezuje, ne razjedinjuje nas. Dakle, imamo čitav niz instrumenata koji su obuhvaćeni u e, ovlasti su odlučivanja parlamenta. Proračunski kapacitet europodručja, kako god mi to shvatili, podrazumijeva i rizik. To vidimo i u takozvanom outsourcingu, u eksternalizaciji e, fiducijarnih fondova. To znači eksternalizacija financijskih resursa. Mi imamo sustav kohezijskih fondova koji sada e, je pod prijetnjom zbog ovakvog razvoja događaja koliko subvencija, koliko pomoći se može dobiti za investicije. Odnosno, imajući na umu e, kamate, problem više nije koliko javnog novca imamo na raspolaganju, nego je sada pitanje, kao što je Ludwig Herard rekao, a on je bio utemeljitelj e, socijalne tržišne politike, e, jako veliki postotak gospodarstva temelji se na povjerenju. E, ta je mudra izreka još uvijek istinita danas. Mi možemo već sada započeti primjenjivanjem nekih mjera koje ne zahtijevaju izmjenu ugovora to je profesor Oksan rekao, dakle trebamo sustav reosiguranja, čak i što se tiče odgovornosti. E to sve treba biti ravnomjerno raspoređeno. To bi bio prvi korak, a da ne započnemo golemu raspravu o izmjenama. Međutim, moramo odmah započeti s time, moramo e, učiniti potrebne izmjene. Zašto kad govorimo o ESM-u, nitko ne govori o razvoju e, pravne osnove. Mi imamo e, platni mehanizam koji postoji već jako puno, dakle 4 milijarde ekoa za prve države koje su bile u krizi. To je članak 143. za države koje su izvan europodručja. Nakon toga smo se sjetili da europodručje ne treba ništa drugo jer smo imali nekakav dogovor i smatrali smo da će taj dogovor ostati na snazi. Nakon toga smo osvojili članak 122 stavak 2. U jako dugačkoj noći parlament je isključen iz ove igre i došli smo do 60 milijardi ispod vlastitih resursa e, osim EMFF-a. To je vijeće napravilo, ali parlament nije u tome uspio. To je bio napad na prava parlamenta. Mi smo sve to ispravili u sljedećem proračunskom postupku i došli smo do međuvladine suradnje zato što jasno nismo imali ni jednu drugu alternativu. To je bio trend i razvoj događaja. E, koje ide na uštrb metode zajednice. To znači da ako napustimo metodu zajednice, nećemo nužno imati bolje rezultate. Sada se strane trebaju međusobno dogovoriti. Ne želim e, kritizirati Međunarodni e, monetarni fond i u Aziji. Također imamo takav fond gdje velike države plaćaju doprinos u monetarni fond koji um, onda pomaže u slučaju krize uz pomoć Međunarodnom monetarnom fondu. Mislim da se trebamo vratiti na onu zamisao koja je formulirana 2010. i 2012. Dakle, Europski stabilizacijski mehanizam mogo bi postati fond, monetarni fond Europske unije koji bi bio vezan uz izmjene E, kojima bi takav fond postao efikasan i vjerodostojan. Dakle, trebamo imati e, upravljanje gospodarstvom koje će biti kvalitetno. Trebamo imati zajednički fond i izvršiti sve potrebne izmjene. Ako želimo biti vjerodostojni, E, ova, nazovimo je tako, europska riznica mora se temeljiti na e, odgovornosti koja će biti temelj i zbog toga ćemo imati višeslojnu proceduru intervencije ili sankcije u odnosu na one koji ne poštuju pravila. Dakle, imat ćemo paket pravila, odnosno propisa. U kontekstu proračunskog kapaciteta, što je važno e, kako bismo imali apsorpciju šokova? Mislim da imamo pozitivan razvoj događaja, korak po korak e, vidimo da je situacija sve bolje u vijeću. Filip Majštat je nedavno dao intervju i e, to vidim upravo u tom intervju. Ideja bi bila sljedeća, imati uvjetovanost za programe koji su dogovoreni s onim državama koje su se nalaze u poteškoćama. Pa bismo onda i mogli imati financijske sporazume i pokušali shvatiti kako bismo te države mogli uključiti u monetarni fond ili u e, proračunski kapacitet. To je tema koju ne smijemo zaboraviti, posebice što se tiče veličine, e, odnosno opsega ovih mjera. Evo, poštovani predsjednici, govorio sam slobodno, nisam se usuglasio sa e, suizvjestiteljicom, ipak htio sam vam reći ono što mislim. Hvala. Gospođa Prvaš Berez ima riječ, izvolite. Hvala vam, predsjedavajući. E, ispričavam se što sam danas zakasnila na sastanak. Imala sam neke poteškoće vezano uz žandarmeriju u Parizu kad sam krenula na put. Od kad smo postali izvjestitelji, mi smo imali jako težak zadatak. Trebali smo e, napraviti početno izvješće za Europske parlament o proračunskom kapacitetu. Kao što je kolega rekao, imali smo razne konzultacije, imali smo i saslušanje, zajedničko saslušanje dvaju odbora. E, na tom saslušanju dobili smo stvarno važne informacije koje su nam mnogo pomogle uz pomoć MMF-a. Benoit Carré iz Središnje banke i guverner Središnje banke Nizozemske. Svi su nam pomogli u tom teškom poslu. Reimer Böge i ja slažemo se oko toga da ne možemo zaboraviti kontekst u kojem smo odradili ovu našu inicijativu. Ideja proračuna europodručja možda je bila u povojima u trenutku kad smo stvorili Europsku gospodarsku monetarnu uniju, ali onda je ta zamisao stvarno procvala u takozvano blueprintu komisije 2012. Od tada je ta teza potvrđena. Danas radimo u kontekstu u kojem imamo jako puno akademskih priloga vezano uz ovu temu. Imamo vrlo bogatu stručnu literaturu o tome. E, teško je čak uzeti u obzir sva dijela e, koja govore o tome, zato što su e, prilično raznovrsna. Međutim, mi sad trebamo shvatiti kako su stvari stoje i odvojiti gospodarska razmišljanja od političkih razmišljanja. Ipak eh, trebamo pokušati ove, ova dva aspekta spojiti. Čak i što se tiče Europskog parlamenta, ovog izvješće naravno eh, ne dolazi kao grom iz vedra neba, nego je u sklopu čitavog niza razmišljanja E, koje imamo od samog početka ovog saziva parlamenta. Mislim pritom na širu raspravu o gospodarskom upravljanju. Mi smo pokušali uočiti rupe u strukturi e, gospodarske monetarne unije, e, posebice što se tiče kriterija kod investiranja. Na jesen će izvješće doći na plenarnu sjednicu. a treba će reagirati nakon referenduma koji će se održati u Velikoj Britaniji i neovisno o ishodu referenduma vidimo da 19 država eurozone i one zemlje koje se žele pridružiti eurozoni kao i dvije zemlje koje imaju opt-out e, ključna je struktura. Nadalje svjesni smo svega što se radi u odboru za ustavna pitanja. Bilo da je riječ o izvješću Brok Beso, gdje se radi o tome što je moguće učiniti u okviru ugovora, te izvješće G. Vrhovštada, koje se ne odnosi izravno na ugovor. Što se tiče samoga načina rada i metodologije, kao što je rekao Van Werner, mi bismo se trebali usredotočiti na to kako odgovoriti na četiri postavljena pitanja e, kao što stoji u radnom dokumentu. Prvo pitanje. Treba li nam proračun za eurozonu? Mislim da je to pitanje već iza nas. A i postavlja se pitanje na koji izazov, odnosno manjak ekonomske monetarne unije bi trebao odgovoriti taj proračun. Što se tiče argumenata, ovdje primjećujemo tri dimenzije. Kao prvo, tu je Europski mehanizam za stabilnost, što je omogućilo apsorpciju asimetričnih šokova u eurozoni Zatim smo jasno uočili pitanje simetričnih šokova u eurozoni i treće pitanje se tiče uvjeta konvergencije unutar eurozone. Imajući u vidu da sve studije od 2008. godine pokazuju da nešto što se smatralo kao zadano u e, ekonomskoj monetarnoj uniji, a to je gospodarska konvergencija, se zapravo nije pokazalo točnim, osim e, imajući u vidu pakt stabilnosti. Zatim drugo pitanje, koji su nam instrumenti na raspolaganju i kako uopće koristiti ta proračunska sredstva? Kroz koji instrument? Očito je da su potrebna javna i privatna ulaganja u eurozoni. Zatim treba nam instrument za konvergenciju. Umjesto da se temeljimo na eh, vašem radu, predsjedniče, dok ste još eh, sa Elmarom Brokom i Giverhofstadom bili šerpe, i kada ste radili na kodeksu konvergencije. Dakle, mogli bismo vidjeti može li nam to omogućiti da e, iziđemo iz ovih okvira u kojima se trenutno nalazimo i možemo li e, se ponovno vratiti na kriterije konvergencije, odnosno na njihovu korisnost e, koja se pokazala prilikom ulaska zemalja u eurozonu. Nadalje, na razini eurozone imamo isto tako i automatski stabilizator. Sve studije su već pokazale da to postoji, naime da to funkcionira zahvaljujući postojećim pravilima ekonomskog upravljanja. A isto tako eh, je tu riječ o eh, minimalnoj naknadi za nezaposlenost neki članovi euroskupine su to već e, primijenili. To nam se čini e, vrlo važnim pitanjem u političkom smislu. Zatim još jedno pitanje. E, trebalo bi vidjeti odakle će doći financijska sredstva za proračun eurozone. E, zajedno sa Rainerom smo radili na tome i tijekom vremena se pokazalo da bi trebalo razjasniti neke stvari. Dakle, ova rasprava, ali isto tako i rasprava koja se tiče revizije višegodišnjeg financijskog okvira su tu bitne. E, višegodišnji financijski okvir pripada 28 država članica. Želimo li uistinu kvalitetno razgovarati o ovoj temi, o proračunu eurozone? Ne možemo prejudicirati pitanja koja se tiču proračuna Europske unije. E, da kako moramo imati u vidu i eurozonu kada govorimo o reviziji višegodišnjeg financijskog okvira, nemojte me krivo shvatiti. Međutim, možda bi reforma strukturnih fondova trebao biti početak i kraj ovoga procesa, budući da su strukturni fondovi nužni za države članice izvan eurozone. To su sve moguće opcije za razmišljanje, sve još u početnoj fazi. No, možda bismo trebali spomenuti tri pitanja. Kao prvo, to je pitanje euroobveznica, iako je tu kontekst dosta zahtjevan. Zatim, pitanje specifičnih vlastitih izvora prihoda na saslušanju sa središnjom bankom e, neki kolege su iznijeli hipotezu da se u proračun eurozone E, da se uplate zapravo uplati dobit koju ostvaruje Europska središnja banka. I zatim tu je Europski stabilizacijski mehanizam koji je stvorio kritičnu masu za e, potencijalni proračun eurozone i čim ispunimo ono što ovaj parlament traži od početka, to je da se u metodu zajednice vrati i ESM, a to je predviđeno i u drugoj fazi u izvješću pet predsjednika. Dakle, moramo isto tako iz toga financirati i backstop. Zatim tu je pitanje e, upravljanja. Neću dugo o tome jer je Rainer već govorio, međutim tu se slažemo oko tri stvari. Kao prvo, ne može postati demokratsko ekonomsko upravljanje ukoliko Europski parlament e, ne bude uključen u taj rad. I mislim da bismo tu trebali izvući neke pouke iz prošlosti. Ranije kada nije bio moguć dogovor oko proračuna zbog pravila e, o jednoglasnom donošenju odluka. Pokušalo se mobilizirati komisiju kao jednu od institucija Europske unije, a pritom je parlament ostavljen po strani. Mi moramo zauzeti snažni stav, bez obzira na to što postoji veto koji je dogovoren u sklopu sporazuma sa Velikom Britanijom, mi se moramo pobrinuti da od ovakvih situacija više ne dođe. Zatim, što se tiče upravljanja proračunom eurozone, od početka smo spominjali mogućnost imenovanja ministra financija. Europski parlament je o tome u više navrata e, iznio svoj stav, no mislim da nam trebaju neka privremena rješenja Dakle, trebali bismo samim ministrima financija uputiti poruku. A u tom smislu bismo mogli razmotriti i neke modalitete rada Europske središnje banke. I na kraju naša vlastita, naš, e, organizacija našeg vlastitog rada u odboru za ustavna pitanja e, kolega Pangel Palgel razmatra e, mehanizam za nadzor bankarske unije i vidjeti na koji način bi se to moglo prenijeti u parlamentarni rad. Neću sada dužiti, no mislim da, e, da je to nešto što vrijedi dodatno razmotriti. Hvala, gospođo Beres. Sada dajem riječ izvjestiteljima o sjeni koji imaju po dvije minute svatko Sigrid Hvala predsjedavajući. Kao prvo želim se zahvaliti su izvjestiteljima na određenom poslu i na ovim radnim dokumentima koje su e, napisali i na ono što su organizirali kao događaje u Ožiku. Moje pitanje sad, zašto mi trebamo proračunski kapacitet? Po mom sudu e, koji je cilj proračunskog kapaciteta? Ja mislim da trebamo povećati otpornost naših gospodarstava u trenucima krize, jer prije i nakon krize imamo i sljedeću krizu koja će nas prili poslije pogoditi i ne znamo kad će se ona dogoditi. Najbolje je poboljšati konkurentnost našeg tržišta. U mom sudu trebamo imati strukturalne reforme, to je ključ rješenja. Imamo dobru bazu za strukturalno rješenje i E, to vidimo u ovom izvješću. Slažem se s izvjestiteljem kad kaže da trebamo evaluirati instrumente na raspolaganju. E, ključni instrument su e, preporuke specifične po državama. To je upravo ono što države članice trebaju učiniti. Međutim, svi smo razočarani zato što se te mjere ne poduzimaju. Ako gledamo financijski, trebamo primijeniti ta pravila i te preporuke i zato bi bilo dobro e, to stvarno provesti u praksi. što se tiče europodručja i članica koje nisu u europodručju, imam države članice izvan europodručja koje nemaju obvezu ući u monetarnu uniju, su Danska i Ujedinjena Kraljevina to su jedine države izvan europodručja koje, e, bi se, koje se ne žele pridružiti, ali one koje se žele pridružiti srednjeročno mislim da bi trebale imati mogućnost za to i trebaju poboljšati svoje upravljanje gospodarstvom. Moramo biti realistični i što se tiče volumena fiskalnog kapaciteta. E, ne bismo trebali pokušavati učiniti ono što već čine druge institucije E, Europska središnja banka i druge institucije svako vrši svoju dužnost. E, predsjednici Europske središnje banke sad traže od država članica da u svakoj fazi e, primjenjuju reforme i kako bismo izbjegli da u buduće krize prouzroče teške posljedice. Hvala, Paul Tang. Hvala predsjedniče. Želim e, zahvaliti izvjestiteljima na ovom izvješću. Slažem se mhm. sa Rajmanom Burgerom. Mislim da smo u opasnoj situaciji. Imamo zajedničku valutu, a nemamo zajedničku politiku budući da nam nedostaju zajednički instrumenti. To znači da se prije ili kasnije može pojaviti opasnost od toga da dođe do raspada eurozone. S obzirom na e, političke probleme trebali bismo se već početi pripremati za sljedeću krizu. Što će se dogoditi ako e, dođe do zastoja u eurozoni? Kakav će biti odgovor na evropskoj razini? Ja mislim da je ovo sada trenutak za pripremu za novu krizu. Što se tiče e, bankarske unije. Mislim da je bitno da se prekine veza između zaduživanja država i banaka, no isto tako države moraju provoditi stabilizirajuće politike bez simetričnih i asimetričnih šokova, e, budući da bi to moglo značajno ugroziti evropsko gospodarstvo. Sposobnost za stabilizaciju na nacionalnoj razini je donekle ograničena zbog, to, zbog ovoga. Smatram da bismo e, trebali definirati koji su nam ciljevi u ovom kontekstu, a to je znači mogućnost uspostave stabilizirajućih politika. Sviđa mi se da izvjestitelji pokušavaju pronaći način eh, da se ovi novi instrumenti uspostave unutar eh, proračunskog eh, okvira, budući da je riječ o demokratskim mehanizmima. A mislim da ono što nam nedostaje u Europi je upravo demokratska otvorenost, što zapravo stvara percepciju da je Europa tehnokratska tvorevina, a ne politička, što nije točno. Dakle, mislim da trebamo, drago mi je da razgovaramo o problemima u odboru za proračune i u odboru za gospodarska pitanja. Čini mi se kao da države članice samo žele iskoristiti činjenicu da imamo zajedničku valutu. hvala gospodin Kolmel. Hvala. Na početku želim zahvaliti izvjestiteljima. Hvala vam na ovom pripremnom dijelu. Ako već razgovaramo o proračunskim kapacitetima eurozone, onda bismo trebali staviti naglasak na ključnu riječ, a to je euro. Što to zapravo znači? To je zajednička valuta države članice koje koriste euro ne bi e, ne mogu kompenzirati za ekonomske probleme e, pomoću mehanizama za korekciju. No, to smo znali od početka. Mi smo se nadali da će doći do konvergencije u gospodarstvu kako ne bi bilo potrebno imati razlike u tečaju. Međutim, moramo prihvatiti da 2016. godine sada bilježimo već četvrtu godinu od kako je počela kriza i to zbog eura. Svi oni koji tvrde da će nas euro dovesti u nekakvu sjajnu situaciju, mislim da svi oni zaboravljaju na činjenice. Ili bi svi trebali reagirati na isti način, a to nije slučaj, ili moraju postojati neke razlike. Države eurozone ne mogu ili ne žele hvatati korak e, sa ostalima, prema tome trebali bismo im omogućiti da iziđu iz eurozone. Zato ne shvaćam kako možemo razgovarati o proračunu eurozone, a da pritom ne odgovorimo na prvo pitanje. To je kao da pokušavamo zbrojiti nešto, nemamo brojke. A što je sa pitanjem socijalnih normi? Kako objasniti građanima Europske unije da u jednoj zemlji ljudi mogu otići u mirovinu sa 55 ili 60 godina, a u drugoj sa 65 ili 70. Da, možemo im pokušati to objasniti, no pitam se postoji li nekakva financijska kompenzacija za te razlike i odakle bi to došlo ako razgovaramo o proračunu eurozone, to bi zapravo u konačnici dovelo do unije koja počiva na fiskalnim transferima. To je nešto što nismo od, od početka htjeli. Imamo ugovor iz Maastrichta i kao što je rekao gospodin Burger, trebamo se držati ugovora. I zašto se ne držimo ugovora iz Maastrichta? 3% e, maksimalni e, udio duga godišnje, 60% ukupni dug. Kiitos puheenjohtaja. On hyvä huomata, että pan... Hvala, predsjedniče. Nedavno e, su stručnjaci govorili o moralnom riziku kako bi se uklonio rizik, potrebno je omogućiti nadzor nad politikama država članica. A kao što smo čuli na tom panelu, trenutno nema dovoljno mogućnosti za koordinaciju e, na način da se taj moralni rizik stavi pod kontrolu u državama članicama. Mislim da je zato važno shvatiti o čemu ovdje razgovaramo. Usmjeravanje politika država članica bi značilo prijenos e, značajnih ovlasti na razinu Europske unije. E, tako da bi velik broj demokratskih sustava u državama članicama nakon toga bio beskoristan. Ne govorimo čak niti o tome je li to poželjno u demokratskom smislu, e, u smislu proračuna. U radnom dokumentu koji smo raspravljali s kolegama, spomenuli smo mogućnost korištenja sredstava iz ESM-a. Međutim, taj stabilizacijski mehanizam je jedan krizni instrument, a države članice su dioničari, prema tome Europska unija ne može sama donijeti odluku o tom. Isto vrijedi i za Europsku središnju banku. To su sredstva koja se dijele nacionalnim središnjim bankama da kako, e, to se može proslijediti državama članicama, ali to je onda već političko pitanje. Ono što je slabost u svemu ovome je upravljačka struktura. Naime, ovlasti trebaju biti pravilno raspodijeljene. U ovom slučaju to, to ne stoji. Međutim, problem je u tome što bi sredstva država članica trebalo prenijeti neku vrstu riznice za ekonomsku i monetarnu uniju, no mislim da bismo prije svega morali razgovarati o demokratskoj legitimnosti. Čini se da nećemo uspjeti odgovoriti na ovo pitanje, ponekad je često suočiti se s činjenicama, međutim radujem se zanimljivoj raspravi. Hvala predsjedniče, ja bih također htio zahvaliti izvjestiteljima, gospodinu Bergeru i gospođi Beres. Malo je reći da je eurozona danas u opasnosti. Nakon što smo uveli zajedničku valutu, pitali smo se treba li nam sustav ekonomskog upravljanja ili pak pravila o suvlasništvu gdje bi se definirali kriteriji koje moraju poštivati one države članice koje žele uvesti zajedničku valutu. Odlučili smo se za ta pravila bez uspostave sustava ekonomskog upravljanja. Što danas možemo konstatirati? Pravila se više ne poštuju. Istina je da su da je vrlo brzo došlo do prekršaja. Još od 2000. godine pravila se više ne primjenjuju, a nemamo niti sustav upravljanja a isto tako nemamo niti ekonomsku politiku na razini eurozone, budući da je to u nadležnosti svake pojedine države članice. Mislim da bi ovo izvješće na vlastitu inicijativu trebalo biti prilika da se obratimo europskoj javnosti. Da pokušamo objasniti na pedagoški način ono što je potrebno poduzeti. Mislim da bi izvjestitelj trebao pokazati hrabrost i definirati optimalnu e, eurozonu. Nešto što je sukladno važećim ugovorima. A isto tako postoji neke stvari koje zahtijevaju izmjene ugovora. Mislim da bismo trebali imati tu hrabrost da pokažemo u kojem smjeru želimo ići. Kako bi se obećanja koja dajemo na europskoj razini uistinu pokazala i kao nešto što daje rezultate. Mi smo e, išli iz neuspjeha u neuspjeh i danas vidimo da je populizam u porastu i zato pozivam izvjestitelje da pokažu da su smijeni, da e, jer uvijek ćemo kasnije se moći vratiti na ono što je moguće. No, mislim da ovdje trebamo pokazati određenu pedagošku ambiciju. Hvala, Nils Torvalds. Gospodine predsjedavajući, Nilsa nema, ja ću govoriti u njegovo ime. Ja ću na francuskom. Kao prvo zahvaljujem na ovom izvrsnom izvješću, zatim kao što je rekao Jean Arthuis, gospodin Tong, Imamo previše nezaposlenosti e, i premalo gospodarskog rasta u eurozoni. To je stvarni razlog za ovo izvješće i zato treba prijeći sa riječi na dijela. Ne radi se o tome da želimo mijenjati institucije, nego za to stvarno postoji potreba. Zatim nismo mnogo govorili o općem dobru, o javnom dobru. Dakle, proračun je potreban kako bi se financirali određeni izdaci. Zatim tu je bitna stabilnost valute i tako dalje. Što se tiče revizije ugovora, e, mi znamo što stoji u sporazumu sa Velikom Britanijom. Naime, mi ne znamo što će biti sadržano u tom sporazumu, ali ipak tu negdje postoji obećanje moguće izmjene ugovora. Da kako, ako Velika Britanija iziđe iz Europske unije, to će značiti e, da će situacija biti drugačija. E, ja bih htjela ustrati na jednu stvari koja mi se čini bitna, a to je jasnoća prava i odgovornosti. Ne možemo više funkcionirati u sustavu gdje računamo na nešto što je provizorno. E, u ugovoru iz Maastrichta u protokolu broj 12 i crno na bijelo stoji da će sve države članice ući u eurozonu. E, imamo jedinstven e, institucionalni okvir i tu ovaj dogovor sa Velikom Britanijom po prvi puta od e, uvođenja jedinstvene valute navodi da nema samo jedna valuta. Dakle, imali smo jedinstveni okvir za jedinstvenu valutu. Ako imamo više valuta, onda nam ne treba jedinstveni okvir. I tu moramo biti vrlo jasni. Svi oni koji kažu da neki su unutra, neki nisu, neki će se opredijeliti samo za neke aspekte. Mislim da to ne možemo prodati javnosti. Svi su dobrodošli u eurozoni, međutim oni koji preuzmu odgovornost imat će sva prava. Oni koji ne preuzmu na sebe odgovornost, ne trebaju biti u tijelima za odlučivanje. I ako ne budemo u tome jasni, mislim da ćemo zapravo stvoriti jedan kompleksan sustav i ne samo da to neće biti dostupno građanima, nego će stvoriti stvarne probleme u demokratskom smislu. Ja mislim da proračun eurozone mora podrazumijevati i osnivanje parlamenta za eurozonu, to može biti unutar ovoga parlamenta, to ne mora značiti dodatne troškove. Svi kolege će moći, sudjelovati u raspravi, međutim u trenutku kada se bude donosilo kada se budu donosile odluke o tome kako će se e, primjenjivati novac, e, to će biti, e, u to će biti uključeni samo članovi eurozone. Hvala vam. Zastupnica Nirjada. Htjela bih zahvaliti izvjestiteljima kako bismo se osigurali u zajednički instrument u nošenju sa budućim krizama, moramo se koncentrirati na nekoliko ključnih sektora. Logika koju smo do sad eh, svjedočili dovodi me do eh, sljedećih tvrdnji. Mislim da trebamo uvesti pravila o investiranju, zato što je riječ o nečemu od čega mogu imati koristi trenutne i buduće generacije. To bi dovelo do e, pravila po kojem bi investicije trebale biti isključene iz pakta o stabilnosti. Također tu bi trebalo putem i Europske investicijske banke pri e, pripomoći sredstvima putem jamstava, možda bismo mogli istražiti i taj put. Trenutno financijska politika zbog e, mjera e, štednje ne omogućava Europskoj investicijskoj banci, Europskoj središnjoj banci da obavljaju svoju zadaću. Osim toga, mislim da bi zemlje e, članice trebale pomoći EIB-u i naročito je sektor javnog bankarstva bi trebao biti taj koji bi trebao biti izuzet iz pakta o rastu i stabilnosti. Jest upravo oni, oni koji bi trebali više investirati. Hvala. Ne vidim Fabija Demazija. Želi li netko drugi tko govoriti u njegovo ime? Koliko to nije slučaj, onda je Ernest Maregal. Hvala. Pred nama je mm, potpun dokument koju nama izaziva pozitivna očekivanja. Međutim, ono što želim istaknuti je da postoji određeni rizik da se počnemo previše, da počnemo sami sebe previše hvaliti. pokušavamo dakle definirati ovaj e, sustav proračuna za europodručje, dakle njegova, njegove funkcije, njegove ciljeve i imamo dakle sve što je potrebno. Tu je i konkretna mogućnost postizanja sporazuma, odnosno donošenja odluka. To će biti moguće ukoliko se ne budemo zadržali samo na hipotezama, odnosno nekoj vrsti utopije. Dakle, nemojme se samo da zadovoljiti ovim dokumentom. Moramo moći započeti politički dijalog sa komisijom i sa vijećem uko želimo postići napredak na ovom području. Također, moramo prihvatiti da su europodručje i Europska unija dva tijela koje će nastaviti paralelno živjeti bismo trebali razmišljati o njihovoj konvergenciji zato što to vjerojatno nećemo nikada postići u potpunosti. Investicije, to znači proračunske mogućnosti. Tu je također i pitanje distribucije, dakle. To se odnosi na investicije, na usluge koji su od općeg javnog interesa. Taj kapacitet bismo mogli definirati kao neku vrstu promjene, dakle riječ je o prijenosu, stalnom prijenosu fondova, e, jedan e, suodgovorni mehanizam, dakle između zemalja članica i Unije, počeši od trenutnih instrumenta koji su na raspolaganju. Sada imamo dakle evropski e, semestar koji upozorava na neravnoteže a i sa pitanjima viškova i deficita se moramo obračunavati na jednak način. Evo samo trenutak, pa ću zaključiti. Stabilizacijski mehanizam mora biti osnova za stvaranje jednog fonda, odnosno realnog investiranja koji će omogućiti unutarnju pretvorbu naših država. Hvala lijepo. Hvala i hvala izvjestiteljima na ovim radnim dokumentima. Mislim da oni postavljaju prava pitanja i sada je vrijeme da se dobiju pravi odgovori. Naglasit ću ono što su kolege već rekli, a to je važnost ove rasprave svi znamo da ovaj dom e, građani često ne gledaju kao vjerodostojnu instituciju, već samo instituciju koja žele više novca, više Europe i tako dalje. I zato je važno da u ovom izvješću pojasnimo zašto to radimo, zašto pokušavamo stvoriti ovaj fiskalni kapacitet? Pa zato što se želimo osigurati da se ublaže asimetrični šokovi. To je najjači aspekt e, zbog kojeg ovo radimo. I slažem se sa Polom tangom da već u naslovu moramo biti jasni, da nije riječ samo o jednoj raspravi o instrumentu zato što volimo raspravljati o instrumentima, već moramo doći do ključnog problema europodručja, a to je da je potreban dodatan instrument jer smo prilikom posljednje krize morali posezati za hitnim mjerama koje su bile potom jako kritizirane zato što, upravo zato što nismo imali na raspolaganju potrebne instrumente. To je ključni razlog zbog kojeg održavamo ovu raspravu. Kada je riječ o sadržaju, samo nekoliko pitanja izvjestiteljima. Važno je da stvaramo poluautomatski stabilizacijski mehanizam. I zato se ne slažemo sa ovim uvjetovanostima. Zato što ne bismo htjeli još jedan politički instrument. Ukoliko želite politički instrument o strukturnim reformama i tako dalje, to se već Održavajmo pak za rast i stabilnost e, i revizorski sud također poručuje da to moramo poboljšati. Ali nemamo sada tu raspravu nametati u ovoj, već govorimo o poluautomatskim stabilizacijskim mehanizmima. A vidim da mi već isteklo vrijeme. Također ono što je jasno, to je, tu su Također ono što izaziva zabrinutost to su transferi novca. Kada budemo stvorili ovaj da smo prije stvorili ovaj instrument, onda bi Njemačka imala najviše koristi od e, istog. I dakle, moramo pojasniti stvari. Dakle, nije riječ o stalnom transferu novca sa, od sjevera prema jugu. Već smo imali ranije ovaj instrument, on bi bio koristan raznim zemljama u raznim fazama. Mislim da je to ključno ukoliko želite dobiti podršku za ovaj instrument. Hvala lijepo Marko Zani. Hvala. Ja zahvaljujem izvjestiteljima u načinu pripreme ovog dokumenta. Nažalost, ono što primjećujem je da je ova rasprava još jedan uzaludan pokušaj da se pomogne nečemu, pomogne pacijentu koji je već umro. Europodručje je gospodarski i politički neodrživo. I upravo rasprava o njenom proračunu to dokazuje, ovo što stoji u dokumentima, dakle, razlika između onoga što bi bilo potrebno da bi europodručje bilo funkcionirajuće i ono što se može politički prihvatiti. Na koji je čitao radove Roberta Mundela zna da bismo imali optimalno valutno područje koje funkcionira, to danas nije europodručje, da su potrebne određene korekcije, potrebni određeni instrumenti, tu sada počinju nedosljednosti. U po ovim dokumentima se govori o stvaranju instrumenta koji ne bi trebao postati jednosmjeran transfer novca. A međutim, nažalost, to je ono što je potrebno da bi europodručje funkcioniralo, dakle sustav e, fiskalnog transfera između no, neto platitelja i onih koji primaju novac. I zato kritiziram i to, to je od e, ključne važnosti. Potom povezivanje proračuna euro područja sa strukturnim reformama. Znači li to institucionalizaciju trojke? To je problem demokratske odgovornosti. A općenito, situacija je politički neodraživa. Zašto? Pa i na jednom saslušanju koje smo organizirali prije nekoliko tjedana ovdje, profesor Sapir je to objasnio, da bi ovaj instrument e, bio učinkovit, zemlja poput Njemačke bi trebala prihvatiti prijenos 200-300 milijardi godišnje ka periferiji europodručja. I evo, postavljam pitanje njemačkim kolegama. Kako će to objasniti svojim glasačima da bi spasili gubitaše, dakle dužnike, da svake godine treba investirati 200-300 milijardi eura. To je odgovor, to pitanje na koje želimo dobiti odgovor. Hvala Marko Vali. Osim kolege nekoga iz ECR-a nisam čuo zapravo nikoga da se koncentrirao na pravi problem europodručja, to je zajednička valuta. To je valuta koja jednostavno nije uspjela postati valutom 19 zemalja, neće uspjeti biti valuta 28 zemalja, dovela je do neravnoteže, problema Dakle, zemlje koje stvaraju višak moraju plaćati one zemlje koje bilježe deficit trgovinske bilance. Evo, to je ta neravnoteža. Potom kriteriji za konvergenciju se nikada neće ispuniti zato što imamo politički problem sa ovom vrstom rasprave. Potom proračun sa određenim uvjetovanim do, do još većeg problema. Vidjeli smo kako se to rješava. Pravila vrijede za neke zemlje, za neke druge ne. Potom se stvaraju mehanizmi za ko, koji govore o jednakoj primjeni pravila za sve. I pitanje kako bi to funkcioniralo sa proračunom. Potom tu nedostaje javni mandat Nitko danas ne spominje činjenicu da se govori o stvaranju novog okvira, new framework. To stoji u izvješću pet predsjednika, u nekim drugim tekstovima, ali nikad se nismo pitali narod što misli o tome. I to je problem. Dakle, oslanjati se na Montije, druge tehnokrate, a ne slušati građane. To će dovesti do propasti e, europodručje i Europsku uniju. Govorimo o reviziji osnivačkih ugovora, koliko sada mogu to spomenuti, trebali bismo usvojiti klauzulu, dakle mogućnost opt-outa za zemlje koja demokratski, dakle referendumom odluči da želi izaći iz europodručja kako bi spasila vlastitu zemlju. Dakle, imati različit politički program od onog Evropske unije u političkom programu Evropske unije vidimo samo lobby, ne vidimo javni interes zato je važno uključiti ovu mogućnost za vladu, demokratski zabranu vladu, koja bi eventualno htjela promijeniti pravac, dakle koji bi se razlikovao od onog nametnutog od strane lobija. Hvala lijepo. Ne vidim kolege iz ENF-a. Montel. Nema ih. Dobro, onda idemo na Catch the Eye. Gospodin Levandovski ima riječ. Hvala. Znači su izvjestitelji izradili su pošten, pošteno izvješće. Riječ je o realističnoj slici stanja. Dakle, nakon nekoliko godina rasprave o kapacitetu eurozone i nakon nekoliko godina još uvijek imamo više pitanja neko odgovora. Međuvladina logika u spašavanju eh, eura nameće se pred drugom logikom. Imamo pitanje prihoda. To se još nadovezuje na Montijev program vezano uz oporezivanje ali što se konkretnije bavimo ovim područjem, vidimo da se ono preklapa sa nadležnostima institucija koje već postoje. Govorimo o jačanju primjerice investicija, tu je EFSI, govorimo o konvergenciji, pa to je uloga strukturalnih fondova, govorimo o jačanju makroekonomske stabilnosti, pa to je poput sistema mrkve i štapa, to je sustav koji već postoji u trenutnom ekonomskom upravljanju. Evo perspektive zemlje koja nije članica europodručja, koja je primorana ući u ovaj sustav u skladu sa ugovorom o pridruživanju. Rasprava o proračunu europodručja obeshrabruje. Donos, govori se novoj vrsti oporezivanja, federalističkom modelu Europe. Instrumenti fiskalnog sustava, zajednička riznica. To može ići na uštrb e, proračuna 28 e, zemalja članica, to je moja politička ocjena. Hvala, Danuta Hubner, izvolite. Ja bih htjela reći da ne možemo odvojiti raspravu o fiskalnom kapacitetu od e, produbljivanja fiskalne integracije ekonomske i monetarne unije. Zato mislim da to se mora biti dio reforme tog sustava. Potom smo učinili mnogo kako bismo pripremili teren za novi fiskalni kapacitet ekonomske i monetarne unije, pojačali smo fiskalnu disciplinu, institucionalizirali smo pravila, imamo jako financijski, sustav pomoći, sustav pozemljivanja, Dakle, napredovali smo i u području koordinacije, proračunske koordinacije. Međutim, da, možemo i dalje napredovati. Konvergencija danas traži mnogo manje od nas u smislu investicija nego što je to bio slučaj prije 15-20 godina, to je dovoljno do stvaranja kohezijskog fonda. Dakle, mislim da to možemo postići napredak. Kada je riječ o financiranju, tu se sada dalem pažljivo slušati, ali ako sam dobro razumjela, ukoliko idemo izvan općih pravila za europski proračun, onda ćemo nakršiti jedinstvo na, na, prekršiti načelo jedinstvenog proračuna i zato bi bilo dobro držati se tih pravila. Također mislim da dobro imati pristup koji će se bazirati na poticajima nego sustav koji se bazira na kaznama. Hvala. Alen Lamasur, izvolite. Hvala predsjedniče i čestitke izvjestitelju. Mislim da će ovo što radimo biti korisno ako se spustimo na zemlju, prestanemo sanjati i ako riješimo neke ambivalentnosti koje se tiču proračuna za eurozonu. Ne shvaćam političku suzdržanost kada je riječ o financiranju politika Europske unije. Ne vidim zašto bi taj proračun nestao kada je riječ o državama eurozone. Ako želimo imati proračun za eurozonu, tom treba opravdati financiranjem politika koje se specifično primjenjuju na zemlje eurozone, dakle koje se ne primjenjuju na ostale države članice. Ne vidim da tako nešto postoji, osim ako ne izmislimo strukturne fondove koji imaju e, neke političke kriterije. Što se tiče upravljanja, Činjenica da će netko dobiti titulu ministra financija i gospodarstva ne znači da će imati više ovlasti nego što u području vanjske politike ima visoka predstavnica Europske unije. Što se tiče prihoda, ne vidim na koji način će države članice koje su se sustavno suprotstavile solidarnosti u trenutku kada smo imali krizu u eurozoni. Ne vidim kako će prihvatiti to da e, imamo novi e, sustav izvora sredstava za taj proračun. Dakle, unutar e, ovoga proračuna treba nam stvarna ekonomska i monetarna politika. To podrazumijeva reformu Europskog stabilizacijskog mehanizma, zatim uspostave fonda za jamstva štednih pologa. To su problemi koji su specifični za eurozonu. Što se tiče svega ostaloga prioriteti iz, za proračun Europske unije su potpuno drugačiji, tiču se migrantske krize, zatim financiranje za potrebe e, rezultata koji su dogovoreni na konferenciji o klimi u Parizu. Zatim tu je Junckerov plan, mislim da to ne trebamo žrtvovati zbog e, želja nekih država članica koje žele da e, svi e, prihvatimo mjere stroge proračunske štednje. Hvala. Hvala, Alfred Sand. Hvala. Moj problem s ovim tekstom je da zaboravlja politički koncept povijest e, ovakvih e, struktura i tako dalje. Tehnokratski pristup je možda zanimljiv, ali u ovoj fazi je potrebna politička analiza o tome kamo bi euro područje trebalo ići, tko ima koristi od čega i gdje su strukturalni problemi. Strategija je jasna. Idete, slijedite tehnokratske korake i korak po korak situacija se treba konsolidirati. Ali za ovoga bi trebao biti politički dijalog. I to na razini eh, zemlja članica i europodručja. Ono čemu doista govorimo je federalizam. Ne želimo to naglas reći, ali to je krivo. Krivo je slijediti taj put, a da nismo, nismo dovoljno jasni u isticanju potrebe političke podrške tog sustava. Ne možemo to legitimizirati trenutnom strukturom. Europski parlament e, nije institucija koja može to e, legitimizirati. To je jasno iz e, poruka sa izbora. Pravi problem je postići dakle, ravnotežu gospodarsku političku u europodručju, dakle istok, zapad, sjever, jug. I ukoliko se time ne pozabavimo sa političke perspektive gospodarskog stajališta, nećemo postići napredak koji će pozitivno ocijeniti građani. Rasprava bi trebala ići u tom pravcu. Dakle, pravedni povrat i tako dalje. To bi trebalo biti nešto o čemu razgovaramo trenutno. Strukturalno europodručje funkcionira kao monetarna unija koja nije postigla svoj optimum i to će se nastaviti, te problem će se nastaviti produbljivati u budućnosti. Ovaj dizajn je zgodan, dakle financijski kapacitet za europodručje, ali politički legitimitet vezan uz ovo pitanje ne postoji. Thank Zastupnik Novakov, izvolite. Hvala. Ja nisam liječnik, ali čuo sam da je euro bolest. Ne mogu se s tim složiti. Ja mislim da je euro neka vrsta pilule. Možda nekad gorka, ali jedino moguće je rješenje po meni. Čuo sam kritike da je ovo loše, da je negativno, da bogatije zemlje usmjeravaju resurse prema siromašnim zemljama. Da, to, to se zove kohezijska politika i to je jedan od glavnih stupova Europske unije. I ukoliko se ne slažemo o tome, trebali smo otvoriti ogromnu raspravu o postojanju unije. Nijedna valuta samo uključujući talijansku liru, ne može biti dovoljno jaka da se nosi sa drugim globalno jakim valutama poput američkog dolara i tako dalje. Dakle, budućnost je u euru. Da, imamo mnogo problema koje moramo riješiti. Problem koji smo imali u Grčkoj svojevrstan žuti karton koji je ukazao na to da moramo riješiti probleme vezane uz ovu valutu. Možda je rješenje potpuna bankovna unija, ali ne stvaranje dodatnog ekonomskog e, tereta. Dakle, da, moramo vidjeti gdje sustav ne funkcionira, ali ne smijemo ubiti pacijenta zato što trenutno ima temperaturu, moramo mu dati ovu pilulu kako bismo mu omogućili da ozdravi. Hvala. Ester izvolite. Hvala predsjedniče. Mnogo toga je već rečeno. Da kako da ekonomska i monetarna unija nije savršena i moramo razmisliti na koji način možemo snažiti. Brine me činjenica da smo do sada postigli loše rezultate. Ako vidim eh, pakt o stabilnosti i rastu, mnogi čak niti ne spominju neke stvari. Dakle, što je sa obećanjima reformi koje nisu provedene, zatim to su preporuke za pojedine države članice. Brine me da ako budemo gradili na temelju tih propusta iz prošlosti, da ćemo zapravo hodati po živom pjesku. Kada govorimo o osnaživanju ekonomske i monetarne unije, pitam se ne trebamo li najprije opravdati povjerenje građana i ne bismo li se trebali prije svega držati ugovora da kako države članice su e, najveći krivac u čitavoj raspravi. No smatram da bismo i mi trebali vrlo jasno reći da nam trebaju solidne osnove na temelju kojih ćemo graditi dalje. A e, jasno se pokazalo da temelji koje imamo imaju određenih strukturnih problema. A Paul Tang je istaknuo da nam treba radikalna reforma proračuna Europske unije. Od toga smo krenuli. Dakle, u postojećem okviru kako bismo pokazali e, što se tiče strukturnih fondova da mogu dati mnogo veću dodanu vrijednost ako budu povezani sa gospodarskim politikama koje su potrebne u eurozoni i e, preporukama za pojedine zemlje. A vidim da je kolega Lamasur zabrinut zbog činjenice da se čitav proračun može koristiti za gospodarska pitanja. Međutim, da, tu su pitanja kao što je e, ekonomski program održivost i migrantska kriza. Što se tiče ovog ekonomskog dijela, trebali bismo najprije vidjeti na koji način možemo imati taj dio koji će biti više povezan sa strukturnim reformama, e, koji će pokazati da možemo upravljati politikama u Europskoj uniji. Ako uspijemo u tome, onda mislim da možemo e, imati i dalju nadogradnju, a Bojim se da ukoliko budemo gradili na lošim temeljima da nam to neće dati rezultate. Hvala. Ovo je vrlo zanimljiva rasprava. Sada možemo saslušati komentare izvjestitelja. Ako žele uzeti riječ, pretpostavljam da će htjeti. Hvala. Hvala lijepa predsjedniče. Želim zahvaliti svima na komentarima. Da kako što se tiče opsega ove političke analize, mislim da tu istinu imamo vrlo širok raspon ideja kao i u ekonomskoj literaturi. Međutim, želim podsjetiti nekolicinu kolega koji su uzeli riječ da nisu niti rođeni u trenutku koju ću sada spomenuti. Sjećam se kada sam se mm, interesirao za europsku politiku krajem 60. i početkom 70. godina. Europska ekonomska zajednica i europske valute bile su u vrlo teškoj situaciji. Ekonomska suradnja koja je do tada izgrađena našla se u opasnosti. Pokušalo se uvesti više stabilnosti i ljudi misle da sada predviđajući kraj eura da će to dovesti do nečega dobroga. Neovisno o tome živite li na Malti ili u Njemačkoj, Nitko se ne može sam nositi sa tim izazovima. E, jedino to možemo učiniti kroz dobru suradnju i slažem se s Polom Tengom da je ovdje važan naziv, e, ne radi se o instrumentima nego o ciljevima i dakle ciljevima kao što su stabilnost. Mislim da je upravo na to treba staviti naglasak, a onda treba vidjeti koji su instrumenti potrebni kako bi se postigla stabilnost. Slažem se s kolegicom Delange, moramo vidjeti e, što, koje su bile greške u prošlosti i ne smijemo graditi na živom pjesku. I zatim e, moramo uputiti poruku da smo nešto naučili iz grešaka koje smo počinili u prošlosti i da ćemo a sada aktivno djelovati. Mislim da je to ono što nam treba, a ovaj komentar koji se tiče prava i odgovornosti Smatram da je to također vrlo važan aspekt ako želimo zdržati vjerodostojnost svi znate da se ja zalažem za metodu zajednice, da sam za proračun i htio bih da se pobrinemo da imamo na raspolaganju sredstva Istovremeno mislim da trebamo naći pravi pristup kada je riječ o Europskom monetarnom fondu. Zatim što se tiče fiskalnih pitanja, dakle što se tiče fiskalnih kapaciteta za određenu namjenu e, izvan proračuna, mislim da to može funkcionirati samo ako se nacionalni parlamenti uključe budući da postoje presude ustavnih e, sudova koje ne možemo zaobići i to je primjerice e, vrlo značajno pitanje u mojoj zemlji. Ne želim da ponovno doživimo neuspjeh zato što smo previdjeli neke aspekte. E, ovdje smo spomenuli parlamentarni pristup kako na europskoj tako i na nacionalnoj razini koja je zapravo uloga nacionalnih parlamenta? Oni imaju dosta ograničenu ulogu. Pa zato smatram da je naša uloga kao izravno izabranih predstavnika europskih građana da donesemo neke odluke. Naravno, ne možemo smatrati da su nacionalni parlamenti u konkurenciji s nama, međutim, trebamo to podići na jednu profesionalnu razinu. Osim stvaranja novih institucija postoje i drugi e, pristupi, međutim ako ne uključimo nacionalne institucije, ali dakle mislim da moramo biti jasni što su nam ciljevi E, gospođa Hübner je rekla da je bolje da imamo poticajne mjere umjesto kazni. Ja sam uvijek za poticajne mjere i slažem se da ljudi trebaju preuzeti odgovornost. Svatko mora preuzeti svoj dio odgovornosti ako želi ako se želi pozivati na solidarnost. Međutim, potrebne su nam i sankcije to nije nešto što se odnosi samo na zemlje, nego i na regije. I zato moramo postići pravu ravnotežu. Jer u protivnom to neće funkcionirati. Što se tiče stupova iz izvješća petorice predsjednika, e, oni moraju imati istu težinu u ovome procesu. E, dakle, isto tako u ovome prijedlogu ne možemo ići dakle moramo ići redoslijedom, ne možemo ići u petu fazu prije druge. Isto tako ne možemo gaziti neke države članice, niti možemo trčati pred rudo. Neke države članice još uvijek nisu provele neophodne reforme. Hvala. Hvala Hvala lijepo. Ja ću se pokušati usuglasiti s ovim što je rečeno i zapravo ću iznijeti pet promišljanja. Kao prvo, koja je osnovna poruka koju želimo uputiti ovim izvješćem? Jean Arthuy je rekao da se trebamo obratiti evropskoj javnosti, ako se ne varam. Slažem se s time. No, mislim da naša poruka isto tako treba biti jasno upućena vijeću. Znamo da se govorilo, ovdje se u velikoj mjeri spominje akademski rad i jutro smo već postavili pitanje treba li nam proračun za eurozonu. Alana Masur je čak e, doveo u pitanje i specifičnost potrebe tog proračuna za eurozonu. Vratit ću se kasnije na to. E, dakle, nakon e, blueprinta, izvješća petorice predsjednika i svih ostalih dokumenata, sve govori o tome da treba raditi na dovršavanju ekonomske i monetarne unije. I u tom smislu parlament treba uputiti poruku ne samo šefovima država i vlada, nego i ministrima financija. Postavlja se pitanje e, znači li to uvođenje moralnog rizika i kako to učiniti. Ja sam svjesna da će za određene prijedloge koje smo iznijeli biti potrebne izmjene ugovora. Međutim, to je tema jednog drugog izvješća Europskog parlamenta, budući da smo taj rad podijelili između izvješća Verhofstadt i izvješća Brok-Bresson. E, ono suštinsko pitanje koje smo si mi postavili jest funkcioniranje ekonomske monetarne unije. Dakle, kako joj omogućiti da funkcionira na optimalan način, kako Evropska unija ne bi bila prostor sa najvećom stopom nezaposlenosti i sa najvećim razlikama među zemljama. Da bismo to postigli, kao što je rekao kolega Sand, možda trebamo ići u smjeru federalizma, možda ne trebamo ići korak po korak Bas Ekut je iskazao zabrinutost zbog um, pojedinih mjera koje ne omogućuju da imamo prave instrumente. Ova rasprava će dovesti do određenih pojašnjenja. I mislim da će omogućiti da e, dođemo do onoga što nedostaje ekonomskoj monetarnoj uniji, a to je proračun za eurozonu. Što se tiče moralnog rizika, htjela bih e, spomenuti ono što je rečeno na saslušanju. Da, taj moralni rizik je iznimno važan, ali to ne može biti izgovor da se ništa ne poduzme. Ponekad se stječe dojam da se to koristi kao džoker kako bi se e, uložio veto na bilo kakav novi prijedlog, to ne može biti prihvatljivo. Zatim, treće, za nam treba proračun za eurozonu, postoji li opće dobro, opći javni interes u eurozoni i tako dalje. Tu ću se vratiti na ono što je rekao Alan Lamassur i ostali. Kada pokušamo analizirati kako do sada funkcionirala eurozona, vidjet ćemo da postoje neki specifični e, specifične ekonomske pojave, a to se tiče e, smanjenja važnosti automatskih stabilizatora, zatim sve većih razlika među gospodarstvima i tiče se isto tako preniske razine ulaganja čak e, u odnosu na ostatak Europske unije. To su pitanja koja se specifično tiču eurozone i tako im treba pristupiti. Međutim, tu dolazimo do jednog problema a to je pitanje europskog općeg javnog dobra i kako to prenijeti u ciljeve financiranja. ću vam primjer. E, je li željeznička veza između Lisabona i Berlina ili čak između Pariza i Berlina nešto što spada u javni opći interes eurozone? Ja ne mislim da je to slučaj, no kao što vidite mislim da postoji razlika između samog funkcioniranja eurozone, e, dakle kako to utječe na makroekonomsku situaciju u eurozoni i definiranja e, dakle javnog interesa u smislu financija. Zatim e, nešto ću reći o pitanju proračuna. Europski parlament je od početka imao stav da MS treba biti sastavni dio metode zajednice jedinstvo proračuna je za nas ni vodilje. Ne možemo imati europski stabilizacijski mehanizam koji je e, zatvoren u e, i koji se ograničava pravilima iz višegodišnjeg financijskog okvira. Na taj način ne možemo absorbirati asimetrične šokove. I na kraju, slažem se sa kolegom Burgerom, kada je riječ o uključivanju nacionalnih parlamenta, Mislim da u tom e, smislu trebamo biti, e, trebamo ustrati na tome. Hvala. Mislim da je ovo bila vrlo zanimljiva rasprava, vrlo važna rasprava. E, čini mi se da je ostvaren i napredak, da bilo je i različitih mišljenja, no pokazalo se da imamo i neke zajedničke, zajedničke stavove, da treba razgovarati o specifičnim funkcijama e, i općenito činjenici da imamo zajedničku valutu, zatim e, tu postoji neka preklapanja sa Europskom unijom, zatim govorimo o instrumentu za europodručje, no kao što je slučaj bio i sa bankarskom unijom, to može biti otvoreno i može se ponuditi sudjelovanje i članicama koje nisu unutar eurozone. Ovdje e, je riječ o jednom specifičnom instrumentu koji mora ipak, koji se mora uklopiti u proračunski okvir i okvir Europske unije i pitanje je kako će se e, to odraziti na dogovor, odnosno kako će se dogovor sa Velikom Britanijom odraziti na to i kako će se to uklopiti u pravni okvir i na kraju, neću ulaziti u raspravu o moralnom riziku, o poticajima i sankcijama, no to bi trebalo također dovesti u vezu sa osnaživanjem upravljanja u eurozoni. Mislim da zapravo možemo reći da su nam se stavovi približili i da smo sada u poziciji da možemo zaći u konkretna pitanja koje su izvjestitelji naglasili. Dakle, to su neka pitanja na koja trebamo dati odgovore. Žan, želiš li ti uzeti riječ? Hvala. Ja bih samo htio reći da sam vrlo zadovoljan ovom raspravom koja je bila iznimno zanimljiva. E, bilo je nekih nesporazuma. Ne radi se o tome da države eurozone treba suprotstaviti ostalim državama članicama. Međutim, jasno je da članovi eurozone kada se nađu pred poteškoćama i kada e, treba raspodijeliti dug neke zemlje, neće svih 28 država članica uplaćivati u ESM, nego samo države eurozone. I zato je važno da nacionalni parlamenti budu uključeni u proces. Oni su ti koji moraju e, dati odobrenje da se izdvoje financijska sredstva i možda je to zapravo na neki način e, početak e, jednog e, proračuna eurozone. I tu se pokazalo u kojoj mjeri su neke države članice prezadužene. naslov ovog izvješća je bilo teško odabrati, no to je ipak određeno, odnosno to, će, to ćemo odrediti e, na kraju ovoga e, procesa kada budemo došli do zaključaka. Hvala. Sada možemo zaključiti ovaj zajednički e, sastanak odbora Ekon i Bađ i možemo nakon toga nastaviti sa redovnim sastankom odbora Ekon. Samo vam nekoliko trenutaka pa ćemo onda nastaviti.